Dobro došli, uh, Dobrodošli kolege na drugoj sjednici. Nadam se da ste imali osvježavajuću stanku za ručak. Sada popodne ćemo se usredotočiti na unutarnju vanjsku koherentnost europskih politika. Prije svega ćemo se osvrnuti na vanjsku koherentnost što se tiče slobode, pravde i sigurnosti. I samo da vas podsjetim da su se mnogi danas ujutro u vašim primjerima, kada ste govorili o problemima sa ljudskim pravima, na primjer status izbjeglica i e, migranata, da ste se osvrnili na teme s kojima se i mi bavimo u Europskom parlamentu, u našem odboru za unutarnja pitanja. Ako zanemarimo činjenicu da imamo koherentne politike, ako budemo sami kritični prema sebi, ako vidimo izazove koji su pred nama unutar Europske unije, onda znamo i tekako da kada prisustujemo multilateralnim sastancima ili kada raspravljamo sa kolegama u zemljama izvan Europske unije, da pati naša vjerodostojnost ako ne riješimo upravo ove teme. Stoga mislim da je ovo vrlo važna tema za našu raspravu i na nacionalnoj razini da vidimo u kojem obliku možemo postići veću koherentnost. Prije nego što predam riječ e, predsjedniku našeg odbora LIBE, željela bih isto vas pozvati, ukoliko možete ostati malo dulje, da nakon ovog sastanka u našem odboru za ljudska prava danas imamo javnu raspravu o politici readmisije Europske unije sa posljedicama vezanih naravno uz socijalna pitanja i to će sigurno i nekim od vas biti zanimljivo. Sada mi je iznimno drago što možemo imati ovaj zajednički sastanak zajedno sa Juan Fernando López Aguilarem, predsjednikom odbora za civilne slobode, pravosuđe i unutarnja pitanja tako da možemo i na praktičan način pokazati kako su ljudska prava povezana kako sa unutarnjim, tako i sa vanjskim temama. Prije nego što vam predam riječ, dopustite mi da se vrlo kratko osvrnem na članove panela. Imamo gospodina Mortena Kjeroma. On je ravnatelj Agencije Europske unije za temeljna prava. Dobrodošli. Vi dolazite iz Beča, ukoliko se ne varam. I imamo gospođu Vigante Milaš Jute, predsjednice radne skupine vijeća o temeljnim pravima, pravima građana i slobodnom kretanju osoba, skraćeno FREMP. Gospodine Aguilar, izvolite. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice, gospođo Lohbiler. Hvala vam svima što ste danas ovdje. Ja sam toliko setan Toliko mi je drago što mogu opet sudjelovati u ovoj raspravi, razmeni mišljenja na zajedničkom sastanku naših odbora. Odbor za, sa predstavnicima odbora za vanjska prava, odborom za ljudska prava, a prije svega i s odborom kojim ja predsjedavam, to je odbor za civilne slobode, koji je toliko bitan kada raspravljamo o pitanjima demokracije, civilnih sloboda i politici, politikama koji se tiču vanjskih poslova. Imamo vrlo dobre razloge zbog kojih smo se ovdje okupili, želimo razmotriti unutarnje i unutarnju i vanjsku koherentnost politika Europske unije o ljudskim pravima. E, to je nešto zahtjeva dosta napora na razini Europske unije i to je nešto što zahtjeva isto tako da naša dva odbora blisko surađuju. Europska unija promiče vrijednosti koje se ne tiču samo e, unutarnjih dimenzija nego i vanjskih dimenzija, dakle u globalnom svijetu i mi želimo se inspirirati iz povijesti Europske unije također, prije svega što se tiče vladavine prava, univerzalnosti i e, e, stabilnosti prava na području ljudskih prava. I stoga bi Europska unija trebala stvarno biti e, simbol, paradigma za vrijednosti, prije svega za vrijednosti. Stoga smo i ustanovili povelju o temeljnim pravima kao jedno od e, isto tako glavnih, e, glavnih tema u Lisabonskom ugovoru, a imamo i obvezu, angažman koji se tiče ljudskih prava. No to je isto tako i razlog zbog kojeg je Europski parlament sve češće poslušao one kritičke glasove upravo vezano uz ovu obvezu dakle, temeljnih e, prava i promicanja demokracije. I to ne samo kada govorimo o trećim zemljama, nego i kada gledamo sami sebe. Kako se ponašamo, kako promičemo ove, ove vrijednosti koje smo sami e, si zacrtali. Dakle, ne samo vrijednosti koje nalazimo u povelji e, o temeljnim pravima, već i u članku broj 2 samog Lisabonskog ugovora. Posvetili smo niz rasprava toj temi što se tiče e, pitanja slobode, pravde i sigurnosti unutar odbora LIBE. Imali smo nekoliko vrlo žustih rasprava u kojima smo pitanje e, prava i ugroženosti temeljnih prava stavili upravo u središte naših razmatranja. Dopustite mi da prije nego što krenemo s raspravom koju svi željko, željno priželjkujemo, da vam kažem da smo nedavno u suradnji, dakle sva tri odbora, Juri, odbor Juri, odbor AFKO i odbor LIBE, odbor za civilna prava, radili na srednjoročnoj reviziji štokomskog programa. To je bilo važno. Mi radimo prema eh, članku, eh, prema pravilu 51 poslovnika našeg doma i zadatak nam je doći do zaključaka na koji način smo ispunili one ciljeve koje smo si postavili na području slobode, pravde i sigurnosti u ugovoru o načinu rada Europske unije, koje su još pitanja neriješena, ne samo što se tiče pitanja ravnoteže, kako možemo raditi bolje, kako možemo ojačati naš angažman, kako bismo imali bolju ravnotežu između slobode i sigurnosti. I prije svega, kako ćemo osigurati da ćemo odgovoriti na potrebe građana što se tiče njihovih e, temeljnih prava. Nedavno je došlo do alarmantnih e, pitanja, imali smo otkriće vezanih uz prisluškivanje, e, skandal sa prismom, e, masovno prisluškivanje građana Europske unije. Trebamo krenuti prema javnosti, prema građanima, građanima Europske unije, imajući naravno na umu i izbore koje ćemo imati u svibnju 2014. godine, gdje će upravo europski građani odlučivati i u tom smislu je iznimno važno da se usredotočimo na tu temu, da raspravu oko toga isto tako odvijamo. I bitno je da damo građanima do znanja da nam nije stalo samo do financijske krize, do upravljanja eurozonom, nego i do pitanja slobode naših građana i da nam je Isto tako, u pregovorima sa trećim zemljama ili kada smo u ime Europske unije sklapali sporazume sa trećim zemljama, da nam je bilo vrlo važno da se ispunjavaju e, standardi vrijednosti Europske unije u svakom koraku e, na svim razinama pregovora. I da istodobno ispunjavamo naše vlastite standarde. Dakle, e, to je vrlo važno. Važna nam je suradnja sa odborom za, sa pododborom za ljudska prava, sa odborom za vanjske poslove i vrlo nam je drago što možemo sudjelovati u ovoj raspravi gdje ćemo kao prvo predati riječ gospodinu Morten Kjerumu, direktoru Agencije Europske unije za temeljna prava. Tako da, dobrodošli izvolite. Hvala vam. Gospođo i gospodine Fernando, hvala vam na pozivu na prilici da dođem k vama, da nastavimo raspravu koju smo započeli, mislim, u studenom prošle godine, prije godinu dana, kako bismo raspravljali o unutarnjoj i vanjskoj koherentnosti politika Europske unije. Vrlo mi je drago što sam ovdje, vrlo mi je drago što su ovdje također prisutni i zastupnici nacionalnih parlamenta, što imamo priliku voditi širu raspravu e, i da vidimo se tako kako to izgleda iz perspektive Europske unije, ali i iz perspektive nacionalnih parlamenta. Slažem se naravno s onim što je Fernando naglasio, e, da kako bismo bili vjerodostojni, kako bismo bili inspiracija isto tako našim e, partnerima diljem svijeta, da nam je potrebno isto tako dovesti našu, našu vlastitu kuću u red. Dakle, trebamo pogledati kako mi sami ispunjavamo naše vrijednosti e, veznih uz temeljna prava. No, temena prava i koherentnost to nije samo moralna osoba, obveza, pardon, to je isto tako i nešto na što smo se obvezali putem naše povelje. Ta temeljna prava su zapravo temelj svih aktivnosti Europske unije, bilo da su te aktivnosti vanjske ili unutarnje. A istodobno rekao bih da kada se krećemo u svijetu, to nije dio mog mandata, no što tome često primamo e, posjetitelje u Beču, da osjećamo visoku razinu poštovanja za Europu, upravo što se ovoga tiče. Vidimo da možemo biti inspiracija drugim kolegama, drugim vladama, drugim akterima e, u raznim dijelovima svijeta. No, ako to kažemo, onda znamo isto tako da i e, postoje dokazi koje prikuplja naša agencija za temeljna prava, koji ukazuju na to da imamo dosta poteškoća i unutar same Europske unije. Vratit ću se još na to, ali već na samom početku želim e, reći da smatram da nije uvijek jako važno usredotočiti se na to kako je sada trenutna situacija vezana uz ljudska prava. Naravno, uvijek trebamo to imati na umu, no zapravo je zanimljivije vidjeti jesu li pitanja i teme o kojima raspravljamo nešto što se rješava. Brinemo li se o tome da nađemo rješenje, e, bilo da se radi o vladama, o državama članicama, o e, drugim dionicima, trudili se oni da poboljšaju život onih kojih se upravo tiču ti izazovi vezani uz temeljna prava. To je zapravo ono što je naša zadaća e, i samo tako ćemo stvarno ozbiljno se pozabaviti sa e, temeljnim pravima. Isto tako, imamo li dobre mehanizme za alarmiranje? Ako vidimo da da možda zaostajemo u nekim područjima ili da pak se krenemo, krećemo unazad. E, dakle, te strukture moraju biti dobro uspostavljene kako bismo stvarno na vrijeme čuli takav jedan znak uzbune. Prije nego što krenem na e, naša saznanja koje smo mi prikupili unutar naše agencije, a koja smatram da su bitna za raspravu unutarnjoj i vanjskoj koherentnosti, htio bih naglasiti samo nekoliko elemenata gdje ja smatram da, se vidi da Europska unija i dalje može biti dobar primjer za mnoge regije svijeta gdje smo i dalje dakle, na jedna vrsta inspiracije i e, to možemo naći unutar Europske unije. Kao prvo moram reći da nijedna regija u svijetu nema tako visoku razinu transparentnosti e, što se tiče naših izazova. Imamo mnogo institucija koje naglašavaju tu činjenicu, imamo medije koji su tako stavljaju naglasak na to, a istodobno imamo i e, dosta dobro razrađen pravni okvir, dakle povelja, europska povelja o temeljnim pravima, koja je zapravo pravno obvezujući zakon vezan s temeljna prava i e, to je na neki način e, naša osnova. No u tom smislu bih htio isto tako spomenuti i e, pristup UN-ovoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i tu se nadamo da da ćemo isto tako uskoro imati određen napredak. Dakle, imamo dosta dobar pravni okvir. Osim toga imamo niz institucija. Imamo isto tako i vrlo raznolik institucionalni krajolik sa sudovima, sa nacionalnim institucijama za ljudska prava, e, sa raznim tijelima, sa vrlo e, živahnim krajolikom vezanih uz udruge civilnog društva koji stvarno održavaju na životu ovu raspravu o ljudskim pravima. Sa poveljom koja je postala pravno obvezujuća vidimo sada vijeće, komisiju i parlament e, da izgrađuju također i vlastiti kapacitete kako bi se usredotočili na pitanje ljudska prava. Isto tako imamo i e, agenciju Europske unije za temeljna prava koja je upravo tu kako bi ukazala na e, pitanje veznih ljudska prava unutar država članica Europske unije. Zatim imamo i Vijeće Europe i druge institucije. Na malo e, detaljnijoj razini imamo vrlo specifične politike veznih na primjer uz e, Rome, imamo europski okvir e, za nacionalne strategije integracije koji su stvarno donijeli veliki napredak na, na tom području i koji bi također mogli biti inspiracija na primjer za, za marginalizirane manjine ili za neke autohtone E, skupine u drugim dijelovima svijeta. Zatim imamo isto tako i e, dokumente koji se tiču borbe protiv e, trgovine ljudima, protiv bilog i slične dokumente. A na kraju kraja želimo imati i zajednički okvir za zaštitu osobnih podataka. Dakle, tu se dotičemo teme prava na privatnosti. To je jedan mali kratak pregled svega onoga što je pozitivno i e, što nam može poslužiti kao teme za dalji rad. Dakle, imamo zakonodavstvo, imamo institucije, ali to nije uvijek nešto što se zatim i u praksi odvija na terenu E, i što nije na dohvat ruke za svih 500 milijuna građana unutar Europske unije. Samo da navedem nekoliko primjera, naravno e, samo ono što je vezano uz unutarnju dimenziju ove naše rasprave. Ove godine je Agencija Europske unije za temeljna prava pokrenula anketu gdje smo imali otprilike 193 tisuće E, ispitanika i zajednice LGBT i gdje smo ih upitali o njihovoj e, situaciji u pojedinim državama članicama. Tu je otprilike dvije tečine ispitanika, 60%, 60 e, otprilike, u svim državama članicama rekli da se ne osjećaju lagodno ako se drže za ruke u javnosti. To ukazuje na to da postoji dosta visoka razina straha unutar te zajednice. Posebice ako to usporedimo zatim sa, jednim, sa drugim podacima iz slične ankete gdje se vidi da imamo jednu četvrtinu ispitanika koje su bili žrtve nasilnih napada u proteklih 12 mjeseci prije nego što smo poduzeli samu anketu. Kada smo ih zatim napitali što se dogodilo u tim nasilnim napadima e, i što su učinili, onda je većina rekla da se nisu obratili policiji jer su smatrali da se policija neće s time preokupirati jer se nisu osjećali sigurnim obratiti se policije Dakle, očito je ovdje jedan problem. E, a e, zajednica LGBT je pokrivana samo putem zakonodavstva e, protiv diskriminacije, ali samo na području zapošljavanja, a ne i u širem okruženju, kao na primjer što to imamo kada govorimo o rasi ili etničkoj pripadnosti. U srpnju 2013. je vijeće usvojilo smjernice o zaštiti e, ljudskih prava za osobe LGBTI i u području vanjske politike Europske unije. I tu vidimo tu razliku između onoga što govorimo prema van i načina na koji smo se interno organizirali. Prvi korak bi dakle u tom smislu mogao biti da se u svoje horizontalne e, smjernice protiv diskriminacije kojom bi se pokrila i zaštita osoba LGBTI, ali na primjer i osoba s invaliditetom i time bismo imali pokrivene sve, sva, sva ta područja koje za sad nemamo, koje se tiču e, područja izvan zapošljavanja. Još jedno, e, još jedno pitanje koje vidimo jesu da, na primjer, osnovni ustavni osnovna ustavna načela, na primjer nezavisnost sudova, e, državni tužitelj, da i tu vidimo određene izazove. U nekim područjima vidimo, pa čak možemo reći i neku razinu nekažnjivosti ako govorimo o zločinima iz mržnje usmjerenim prema rasnim manjinama, LGBT osobama i osobama druge rase. To je jedno od onih pitanja s kojim se vrlo ošto obračunavamo e, u našim e, vanjskim djelovanjima. Dakle, opet jedna velika razlika. Zatim, treće područje, i to nije iznenađujuće, tu imamo vrlo veliku poveznost sa vanjskom koherentnostu, dakle što se tiče azila, politika granica, politika migracija, dakle to je nešto što se direktno tiče osoba iz trećih zemalja, eh, iz eh, zemalja s kojima smo u dijalogu. I tu, kao što većinom znate, imali smo 7000 osoba koji su u protekle nekoliko godina preminuli na putu u eh, Europu preko Sredozemnog mora. Imamo tisuću osoba koje su bili prevezeni kao bijelo roblje. Eh, imamo tisuću eh, radnika, industrijskih ili poljoprivrednih radnika koji se nalaze ovdje u Europskoj uniji danas. Često su to građani iz trećih zemalja, a koji rade u radnim uvjetima koji su zapravo slični ropstvu. To su ona, ona pitanja pitanja na koje trebamo naći odgovor. I opet moram reći, imamo određeno zakonodavstvo u tom području, radi se na tome, no i dalje e, vidimo da bi se moglo učiniti više, prije svega što se tiče pitanja solidarnosti između zemalja članica Europske unije, kada se dotaknemo teme azila, e, ta solidarnost je i dalje dosta ograničena. Evo mogu vam pružiti jedan primjer s kojom ste vjerojatno upoznati, Sjedinje američke države su zapravo preseljavali više e, osoba, su prihvaćali više osoba koje su pristigli na Maltu nego zemlje članice Europske unije. Dakle, Sjedinje američke države su pružile veću pomoć Malti nego preostale zemlje članice što se tog e, pitanja prihvata izbjeglica tiče. Dakle, tu su neki primjeri, dopustite mi da zaključim sa nekim konkretnim e, mjerama koje možemo predložiti. Tu prije svega mislim na važnu ulogu koju vi, zastupnici nacionalnih parlamenta, igrate, a i naravno i zastupnici Europskog parlamenta, u očuvanju temeljnih prava na dnevnim redovima o vašem radu i e, tome da pripazite da to uvijek bude na umu u vašem svakodnevnom radu. Na primjer, zastupnici parlamenta igraju ključnu ulogu što se tiče e, pretočenja sekundarnog zakonodavstva Europske unije u nacionalno zakonodavstvo. Vi dakle možete doprinijeti tome da kada dolazi do pretočenja zakonodavstva, da se tu prije svega pazi na ljudska prava. Takva dodatna strogost u nacionalnim parlamentima je bila vrlo bitna. Zatim učinkovitost vrlo složene arhitekture Europske unije bi mogla biti poboljšana ako bi se 28 e, odbora za ljudska prava iz nacionalnih parlamenta redovito sastojali kako bi izmenjivali svoje, e, svoje teme, a kada govorimo o tim odborima za ljudska prava, to nisu samo oni koji se tiču vanjskih pitanja, već i oni koji se bave samim unutarnjim pitanjima. Znam da je na Cipru Prošli prosinac su držan jedan sastanak i um, doista se nadam da će neke od preporuka s tog sastanaka biti uzeti u obzir u danjim raspravama. Isto tako je bitno osigurati koordinaciju na nacionalnoj razini prema, e, između svih glavnih aktera koji su uključeni u promicanje i zaštitu ljudskih prava. I tu su nacionalni parlamenti u dobrom položaju što se tiče osiguranja otvorene i živahne interakcije između zastupnika e, nacionalnih parlamenta i e, ostalih institucija, e, pravobranitelja, udruga civilnog društva i tako dalje. I dopustite mi da ovdje napravim jednu malu digresiju, jer jedna od mojih glavnih zabrinutosti je činjenica što civilno društvo danas u Europi slabi, to je posljedica financijske krize, naše civilno društvo stvarno pati od manjka financiranja i u nekim slučajevima i e, od manjka drugih načina podrške. I ovdje opet Europska unija i države članice mogu aktivno podržati civilno društvo, a to je nešto što uvijek naglašavamo kada razgovaramo sa trećim zemljama, a mi sami dakle, ne bismo trebali zabaviti naše civilno društvo koji su vrlo važni za zaštitu ljudskih prava u Europi. Na kraju krajeva zabilježio bih isto tako da je bitno prikupljati više, a i kvalitetnije podatke kako bismo mogli dalje razraditi dokaze vezane uz um, razvoj politike u ljudskim pravima. Možemo dakle biti precizniji, možemo gledati dublje e, i naravno u tom smislu je Agencija Europske unije za temna prava uvijek na vašem raspolaganju. Dakle, hvala vam i veselim se danoj raspravi. Hvala vam gospodine Kjerom na vašem uvodnom izlaganju. Mnogo informacija. Kada gledam e, vašu preporuku da bi se svi odbori za ljudska prava na nacionalnoj razini trebali sastajati, a kada vidimo da tu se mi pitamo, naravno, kako mi možemo sudjelovati u tome. Mi nemamo ovdje e, političku većinu kako bismo imali ravnopravni odbor za ljudska prava. Mi smo dakle pododbor, mi smo dio odbora za vanjske poslove, mi pokušavamo utjecati na, na primjer, odbor Libe, na primjer, mi smo savjetodavni odbor što se tiče sedmoročne revizije štokholmskog programa, no nismo punopravni odbor. Ali možda jednom kada savladamo tu preporuku, onda e, ćemo se vama obratiti, jer mislim da je vrlo dobro da razne razine, nacionalni parlament i europski parlament, da stvarno e, kontaktiraju i da su u dijalogu. I sada imamo ovdje isto tako s nama e, predsjednicu radne e, skupine vijeća o temeljnim pravima, pravima građana i slobodi kretanja osoba, gospođa Vigante Mila Šute. Vi ste prvi put tu s nama i mislim da vam sada s veseljem predajem riječ. Hvala. Velika mi je čast zadovoljstvo što mogu biti ovdje s vama kako bih e, vam predstavila rad naše radne skupine FREMP. FREMP je radna skupina o temeljnim pravima, pravima građana i slobodi kretanja osoba. Dosta smo nova radna skupina, još se razvijamo. Možemo čak i reći da još tražimo vlastiti identitet. Prije Frempa smo imali ad hoc radnu skupinu, čija je glavna zadaća bila pregovarati o uredbi pod kojim bi se zatim trebala osnovati e, agencija Europske unije za temeljna prava, dakle ta agencija je naše dijete i veoma nam je stalo do nje. Zatim se ta ad hoc radna skupina pretvorila u stalnu radnu skupinu i naravno naslijedili smo sva one teme koje se tiču i Agencije Europske unije za temeljna prava, ali mi činimo i mnogo više. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, naš je rad dominirala jedna tema, a to je pristup Europske unije, Europska konvencija o ljudskim pravima. Već e, neko vrijeme na našem dnevnom redu to je glavna tema i zbog toga nismo često imali dovoljno vremena za druga pitanja. Što ne znači da se FREMP samo ograničavao na tu jednu temu. Pod irskim predsjedništvom u lipnju 2013. godine Imali smo preporuke vijeća o temeljnim pravima, vladavini prava, imali smo izvješće komisije o primjeni e, povelje o temeljnim pravima Europske unije. Tada je to izvješće bilo usvojeno i vijeće je zabilježilo da je poštivanje e, vladavine prava preduvjet za temeljna prava. Isto tako e, pristupanje Europske unije konvencije ljudskim pravima smatra se fenomenom koji će pojačati koherentnost između unutarnje i vanjske dimenzije politike Europske unije što se tiče ljudskih prava. Zaključci su također što se tiče vladavine prava i temeljnih e, prava, istaknuli jedno pitanje, a to je borba protiv zločina iz mržnje, e, borba protiv ksenofobije, ekstremnih oblika rasizma, homofobije, a pod litavskim predsjedništvom se naša jedna skupina FREMP usredotočila na nekoliko tema. Kao prvo, učinkovitost postojećih instrumenta Europske unije što se tiče borbe protiv zločine iz mržnje. Plan predsjedništva je da započne s raspravom o tome što treba još dalje učiniti na razini Europske unije kako bismo se učinkovitije borili protiv eh, zločine iz mržnje. I tu se nastavljamo na ideje koje smo izrazili tijekom irskog predsjedništva, a to je da ono što nam je potrebno na europskoj razini je bolja internalizacija temeljnih prava, promicanje kulture o temeljnim pravima. Dakle, ne samo da imamo eh, regulatorni okvir koji je uspostavljen, već da vidimo kako će se te pravne norme provesti i ako, se, eh, ako one nisu učinkovite, što treba učiniti da bi ih se učinilo učinkovitima. Plan vijeća je stoga kao prvo da se prikupe podaci, informacije koje su nam potrebne za tu raspravu. Pod irskim predsjedništvom je FREMP zatražio e, podatke iz e, Agencije Europske unije za temeljna prava. Zamolili smo agenciju da na taj fenomen gleda iz perspektive žrtava zločine iz dakle koje su njihova iskustva i što treba učiniti kako bismo bolje zaštitili njihove interese. Jesu li nam potrebne neke druge legalne norme ili što treba učiniti? Osim toga, pod litavskim predsjedništvom od država članica također se tražilo da daju informacije u sklopu okvirne odluke za suzbijanje određenih oblika rasizma i ksenofobije putem kaznenog prava, da o svojim iskustvima, jer to zapravo odluka točno traži, dakle da vijeće zatraži od država članica da daju svoja iskustva vezano uz to područje. Dakle, od država članica se zatražilo da daju informacije. Prvi važan događaj je e, godišnja konferencija koju bi zajednički trebalo organizirati predsjedništvo i Agencija za temeljna prava. Održat će se u Vilniusu 12. i 13. studenog. Evo ja sam ovdje da malo reklamiram ne samo kako agencija radi, već isto tako i koji nas događaju očekuju. Dobit ćemo na taj način priliku da porazgovaramo o problemima vezano uz zločine iz mržnje. Naime, to će biti glavna tema konferencije, te ćemo vidjeti što se može učiniti na razini Europske unije kako bi se pozabavili tim problemom. Toliko o borbi protiv zločina iz mržnje. Sljedeća točka na dnevnom redu Frempa je pitanje e, vanjske ili eksterne evaluacije rada Europske agencije za temeljna prava. E, moram naglasiti da se ta evaluacija usredotoči, usredočava na kvalitetu rada i na način na koji funkcionira agencija, drugim riječima na njezinu učinkovitost. E, ta evaluacija je već obavljena i temeljem toga pripremljene su određene preporuke. Mi kao vijeće planiramo usvojiti zaključke vijeća u kojima ćemo iskazati naša stajališta i naše mišljenje o tome što treba učiniti kako bi ta agencija bila efikasnija i učinkovitija. Međutim, naravno, na komisiji je da, ako ima, da prijedlog za eventualne promjene propisa, kojima bi onda bio uređen novi način rada agencije. Sljedeća točka na našem dnevnom redu, ono, odnosno ono čime se mi bavimo, su ljudska prava. Radimo na nacrtu zaključaka vijeća o izvješću komisije o europskom državljanstvu. Drugim riječima, pokušat ćemo dati mišljenje o tome na koji način se može poboljšati poštivanje građanskih prava državljana Europske unije. Nadamo se da ćemo te zaključke predstaviti na završnom događaju kojim se obilježava e, završetak Europske godine građana. Ponovno radi se o događaju koji će se održati u Vilniusu. Ja ponovno malo reklamiram taj događaj i evo e, informiram vas tako da možete doći na njega. Naravno, mi nastavljamo s našim radom. Međutim, trenutačno e, još uvijek nemamo službenog prijedloga od strane komisije, tako da za sada svi razgovori su samo neformalni. Na sastanku koji se održao 15. E, rujna, dakle na sastanku Frempa, analizirali smo izjavu mreže za ljudska prava i demokraciju Mislim da vam je taj dokument poznat. To je dokument koji je potpisalo 48 nevladinih udruga i zapravo u tom dokumentu civilno društvo nastoji skrenuti pozornost e, europskih institucija na njihovo postupanje u vezi sa nekim od osnovnih ljudskih prava. U dokumentu postoje konkretni prijedlozi na koji način bi europske institucije mogle svoje postupanje poboljšati. Posebice, e, taj dokument sadržava i određene preporuke koje se odnose na rad FREMPA. Mi smo se dogovorili na sastanku u Rujnu da ćemo o tim sugestijama razgovarati 21.11. na našem sastanku, a tu ćemo se posebice baviti pitanjem o kojem smo već razgovarali, a to je dosljednost provedbe europske politike za zaštitu ljudskih prava unutar i izvan granica Europske unije. Mi kao radna skupina zapravo tražimo inovativne načine kako poboljšati naš rad i kako se najbolje baviti pitanjima koja se trebaju riješiti kako bismo zaista povećali tu dosljednost dosljednu provedbu, odnosno konzistentnost u provedbi politike zaštite ljudskih prava. Još jedna stvar koja je povezana s raspravom koja se vodila jutros i koja je e, posebice vezana uz govor koji je održao veleposlanik Vijeća Europe. Naime, on je govorio o tome da treba izbjeći dupliciranje posla i da trebamo koristiti već postojeće pokazatelje i mehanizme gdje god se javlja potreba da se prati e, rezultat provođenja politike zaštite ljudskih prava. Na sastanku u Rujnu razgovarali smo kratko o pitanju suradnje između komisije i e, Vijeća Europe. Željeli bismo zapravo pripremiti e, jedan pododbor e, u kojem bi se nalazili predstavnici s oba dvije strane discussion is e, to je zapravo odbor koji bi trebao među ostalim se baviti i pitanjem na koji način bi se podaci koje prikuplja Vijeće Europe mogli koristiti za potrebe europskih institucija. Evo, govorim već desetak minuta i uskoro će me zamoliti da prestanem, e, tako da bih eto samo kao nekakav zaključak željela reći da prema onome što smo mi zapravo e, shvatili e, vezano uz ovaj problem, izuzetno je važno da se nastavi kontinuirano raditi na određenim stvarima. Budući da smo mi sada e, sastavnim dijelom predsjedništva, mi nastavljamo raditi na pitanjima koja smo naslijedili. Pitanje e, suzbijanja zločina iz mržnje je pitanje koje je na dnevni red stavilo još grčko predsjedništvo i mi ćemo nastaviti raditi na tome. Ja želim reći da sam jako zadovoljna sa suradnjom koju imamo sa Europskom agencijom za temeljna prava, međutim naravno uvijek postoji mogućnost e, poboljšanja i mi se veselimo i vašim sugestijama kako poboljšati naš rad, rad Frempa. Hvala. Hvala, gospođo Mila Šute. Zaista je ohrabrujuće čuti da imate otvorene sastanke i da se više bavite pitanjem dosljednosti. To je zaista jedna ohrabrujuća stvar. A sada slijede tri govornika iz nacionalnih parlamenta. Ljubazno vas molim, ako želite uzeti riječ, da dignete ruku. Javlja se gospođa Rozalija iz Rumunjske, ona je naš prvi govornik. Izvolite. Hvala vam lijepa. Za nas je to zaista velika e, prilika i evo gospodin Tatarus je ovdje sa mnom, mi smo zajednički na ovom sastanku i drago nam je što smo ovdje. Kada govorimo o primjerima dobre prakse, želim reći sljedeće. Mi smo zemlja e, u kojoj demokracija postoji 23 godine. E, nastojimo na neki način osigurati tu dosljednost na nacionalnoj razini o kojoj se govori, ali isto tako nastojimo se istovremeno nositi s izazovima koje pred nas stavlja provedba zaštite ljudskih prava, uključujući i mehanizam e, koji bi omogućio suzbijanje i sprečavanje mučenja na kojem još uvijek radimo. Također nastojimo raditi sa civilnim društvom na čitavom rasponu problema od pružanja jednakih prilika pa sve do zaštite manjina. Za nas je izuzetno važno da imamo taj strateški okvir o kojem smo danas mnogo govorili kao i akcijski plan. I željela bih naglasiti da je važno također da imamo pojedinačne akcijske planove koji su specifični za svaku od država članica. Međutim, te akcijske planove treba pratiti jedna tablica sa rokovima kao i mogućnost stroge kontrole, strogog praćenja provedbe akcijskog plana. Zaista trebamo e, neku vrstu poluge koja će nam omogućiti da ostvarimo promjenu o kojoj se govori. A ta promjena u interesu je naših građana E, ne samo naših građana, već isto tako i cijele Europske unije. Željela bih predložiti sljedeće. Bojim se da je to već i učinjeno, odnosno da je to već spomenuo ravnatelj Agencije za temeljna prava. Naime, nama treba jedan jedna živa mreža stručnjaka iz parlamenta koji se bave pitanjima ljudskih prava. Kako bi se organizirale radionice, kako bi se podijelila dobra praksa E, kako bismo sve te pozitivne primjere koje nam toliko trebaju mogli zaista podijeliti jedni s drugima. Na taj način mogli bismo mnogo toga naučiti i mogli bismo ubrzati napredak u području zaštite ljudskih prava. Evo, to je bio također i moj prijedlog i mislim da su ovakve vrste sastanaka zaista vrlo djelotvorne za postizanje dosljednosti i na nacionalnoj i na europskoj razini. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa. Sljedeća je kolegica iz Hrvatske, gospođa Mulić. Zahvaljujem se, gospođa e, predsjedavajuća. E, s obzirom na izlaganja dvoje govornika koji su istaknuli e, da su se različite institucije i agencije kao i samo Vijeće Europe E, prvenstveno bavili e, zločinima iz mržnje odnosno davanjem e, smjernica to i kao predstavnica nacionalnog parlamenta odnosno hrvatskog sabora mogu samo pohvaliti i reći da i mi u hrvatskoj kad je u pitanju zločin iz mržnje da ga reguliramo kaznenim zakonom i ono što mislim da europska unija njezine, institucije ali i nacionalne države članice trebaju e, dodatno poraditi i na sankcioniranju e, govora mržnje jer vrlo često e, govor mržnje prethodi samom zločinu iz mržnje. Mi imamo na tom području u primjeni i Zakon o suzbijanju diskriminacije i mislim da je e, potrebno također dakle, e, dodatno jačati e, horizontalne mjere i na razini Europske unije kako bi se spriječila diskriminacija. Kad je u pitanju drugo područje, odnosno tretman ilegalnih migranata, odnosno i borba protiv trgovine ljudima, osobno mislim da je potrebno i jačati suradnju e, izvan granica Europske unije te naravno e, dodatno pojačati sve mehanizme solidarnosti između država članica. E, potrebno je dakle naći pravu mjeru između zaštite vanjskih granica Europske unije. Mislim da ću tu me jako dobro razumjeti i kolege iz Italije, Malte ili Grčke jer ćemo i mi biti jedna od najvećih granica s vanjskom granicom Europske unije u vrlo E, skoro vrijeme dakle je i neke sljedeće dvije ili tri godine e, te da dakle na razini europske unije trebamo razviti različite mehanizme e, solidarnosti i instrumente kako bi se te granice zaštitile ali i pružio adekvatan tretman ilegalnim migrantima i možda kao treću stvar koju bih željela istaknuti e, jeste da se nadam da će i europska unija e, ali i nacionalni parlamenti učiniti sve napore koje možemo kako e, bismo učinili to da dakle europska unija napravi svoje zadnje korake da pristupi temeljnoj konvenciji o ljudskim pravima vijeća europe i da e, ta suradnja i s Europe e, ostane barem na istoj razini koja jeste, odnosno i da se e, dodatno intenzivira, jer jedino zapravo postojanjem određenih mehanizama te poštivanjem međunarodnih protokola možemo i jamčiti provedbu politika ljudskih prava i na nacionalnoj razini. Hvala. Hvala vam lijepa i hvala vam posebice na ovom posljednjem komentaru. Naime, Europski parlament radi na rezoluciji kako bi se pobrinuo da taj postupak pristupanja konvenciji o ljudskim pravima zaista bude što brži. Prošle godine smo imali čitav niz vrlo živih rasprava i posebice u nekim državama članicama koji su se zapravo zalagale upravo za suprotnu stvar. Međutim, na sreću, drago mi je što mogu reći da smo mi na pravom putu, a isto tako pravi pravni okvir za neke europske agencije koje zaista imaju strogu politiku zaštite ljudskih prava, kao na primjer eh, Frontex, također bi potpadale zapravo pod konvenciju o ljudskim pravima. A sada eh, kolega iz eh, Europskog parlamenta, gospodin Tabadeš. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mislim da je ovo sjajna prilika da raspravimo o pitanjima povezanima sa zaštitom ljudskih prava izvan Europske unije. E, vrlo je zanimljivo čuti mišljenja kolega iz nacionalnih parlamenta, parlamenta. U članku drugom e, govorimo o ugovoru o Europskoj uniji govorimo o e, također o poštovanju ljudskih prava i stupovima e, na kojima počeva Europska unija. Kada govorimo o vrijednostima Europske unije, tih šest vrijednosti e, detaljno je opisano u članku šest. U članku trećem govori se o ciljevima Europske unije, a jedan od prvih ciljeva je da Europska unija jamči obranu tih vrijednosti. E, tu ne stoji e, eksplicitno navedeno radi li se o vanjskim ili vanjskoj ili unutarnjoj obrani tih vrijednosti. To je jednostavno navedeno kao osnovni cilj. Dakle, temeljna prava, vladavina prava, to je ono što je u samom središtu vrijednosti Europske unije i u samom središtu naših rasprava. E, pravnu osnovu imamo, to je vrlo jasna stvar. Međutim, trebamo ju dalje izgraditi i trebamo je proširiti novim instrumentima. To naravno uključuje dijalog sa nacionalnim parlamentima, ali isto tako i sa drugim partnerima. Kolege iz e, odbora za e, građanske slobode e, redovito se sastaju sa kolegama iz drugih odbora kako bi raspravljali o tim pitanjima i ja mislim da je to jasan pokazatelj da smo spremni to učiniti. Mislim da moramo imati redovitiji kontakt i redovitiju suradnju u radu. Još jedna važna stvar je opskrbiti se odgovarajućim instrumentima kako bismo se mogli pobrinuti da vladavina prava unutar Europske unije e, i u državama članicama nije nešto što će potkopati e, ova gospodarska kriza. Naime, vrlo često imamo prilike vidjeti da e, gospodarska kriza često dovodi do krize u zaštiti ljudskih prava. Meni se čini da bi to zaista u velikoj mjeri išlo na uštrb Europske unije i zapravo bi stvorilo velike probleme na koje ne bismo bili u stanju odgovoriti. E, postoji čitav niz prijedloga na koji način se to može spriječiti. Prvi je e, uspostavljanje tijela bez političkog mandata koja bi se bavila, koji bi se bavila ovim pitanjem. Uloga Agencije za temeljna prava izuzetno je važna. Važno je da Agencija za temeljna prava može dati svoje mišljenje o E, važnim pitanjima, ali isto tako je da imamo i tijelo koje može dati mišljenje o pitanjima koja su izvan nadležnosti Agencije za temeljna prava. Također je važno da se pozabavimo pitanjima e, koja muče naše, naša tužiteljstva, naš ustavni sud. Trebamo na neki način kopenhaški odbor, e, jedno tijelo koje nije političko tijelo, a koje bi jamčilo kontinuitet i koje bi se pobrinulo da se kriteriji iz Kopenhagena e, poštuju. Mislim da smo na važnoj prekretnici. Imamo priliku zastati i razmisliti. Događaj na terenu, jačanje ekstremističkih struja, jačanje e, političkog nasilja, zapravo ubojstva iz političkih motiva, čak i na teritoriju Europske unije, e, pokazuju da zaista trebamo pronaći način da dodatno zajednički djelujemo. Ako ne, Europska unija će biti pod strašnim pritiskom kao i vladavina prava u Europskoj uniji. Hvala. Hvala gospodine Tavareš i hvala vam što ste nas podsjetili da e, neposredno prije ljetne stanke smo usvojili vaš, a vi ste sada ispomenuli da sada zapravo imamo taj jedan odbor koji je neka vrsta sustava upozoravanja i u slučaju da se situacija u nekoj državi članici toliko pogorša e, da to izazove određenu razinu zabrinutosti, taj odbor e, na tome može raditi. Nadam se da ćemo iskoristiti taj odbor i da će on aktivno raditi. A sada bih željela dati riječ gospodinu Šuraosu iz Grčke, Prostite, Salču Raosu. ako njega nema, onda gospodin Kazak iz Bugarske. kolegi. na prvo Hvala, uvaženi kolege. Htio bih vam zahvaliti što ste organizirali ovaj međuparlamentarni skup pod odbora za ljudska prava iz Europskog parlamenta uz sudjelovanje zastupnika nacionalnih parlamenta država članica Europske unije. Mislim da je ovo pitanje politike Europske unije u području ljudskih prava nešto što je vrlo aktualno i to je zapravo aktualno od samog začetka Europske unije. Kao što su kolege spomenuli, to je bila osnova za stvaranje Vijeća Europe u početku, a kasnije i Europske unije. Premda je na početku Europska unija bila zamišljena kao ekonomska zajednica, načela i vrijednosti zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda ugrađene su u osnivačke ugovore. Europska unija je zapravo prošla dugačak put, te se potvrdila e, kao takva i kao braniteljica slobodnog tržišta, slobode kretanja kapitala, ljudi i usluga, istovremeno braneći načela i vrijednosti na kojima počiva. A to je ono što je zapravo u srži Evropske unije već stoljećima, jer nemojmo zaboraviti da je Europa koljevka demokracije. U tom smislu možemo uistinu biti zadovoljni zbog svih promjena do kojih je došlo nakon stupanja na snagu ugovora iz Lisobona. Prije svega stvaranje posebnog predstavnika Evropske unije za ljudska prava, zatim agencije za temeljne slobode Ukratko, e, zahvaljujući tim novitetima, Europska unija nastavlja kročiti putem afirmacije, vlastite afirmacije, kao organizacije koja brani načela slobodnog tržišta, ali isto tako i ljudskih prava. Međutim, ne smijemo zaboraviti da su izazovi s kojima se Europska unija i njezine države članice danas suočavaju vrlo velikih razmjera. I ti izazovi nisu ništa manji, naprotiv, politike koje se vode na koordiniran način u državama članicama potrebne su eh, dakle kako na razini država članica tako i na razini institucija Europske unije i sve ono što imamo e, za obranu ljudskih prava uvjetuje način na koji će se čuti glas Europske unije u svijetu. Isto tako to definira i položaj Europske unije u području ljudskih prava i e, način na koji će se njezino mišljenje poštivati u svijetu. U tom smislu napori u svrhu koordiniranja tih stajališta da bi sve europske institucije mogle govoriti zajedničkim istim glasom o, i progovoriti o problemima u svijetu koji se tiču povrede ljudskih prava kako izvan tako i unutar granica Europske unije mislim da e, se ti napori trebaju nastaviti Smatram da je jedan od velikih izazova e, pred Europskom unijom u današnje vrijeme, e, posebno u nekim e, državama članicama koje se nalaze na granicama određenih područja gdje se odvijaju sukobi u današnje vrijeme poput Sirije i koji su izloženi velikim migracijskim pritiscima kao što su Turska, Cipar, Bugarska. Dakle, tu je potrebna koordinirana politika Europske unije, prije svega da bi se pomoglo izbjeglicama, a zatim i da bi se pomoglo zemljama koje prihvaćaju izbjeglice, kako bi one mogle živjeti na dostojanstven način i kako bi imali odgovarajuće životne uvjete. E, moraju imati sklonište, dobiti potrebnu hranu i odjeću i slično. Načelo europske solidarnosti u direktivi 55 iz 2001. godine mora se poštivati ako želimo da projekt jedinstvene politike Europske unije uistinu zaživi i ta politika ako želimo da ono ima smisla. Još jedan izazov e, s kojim se suočava više država članica je situacija romskog stanovništva. U tom kontekstu dužni smo pokazati solidarnost jedni prema drugima i moramo koordinirati djelovanje. To je zajednički problem koji prelazi granice pojedinačnih država članica. Uočili smo da postoje razlike e, koje su također posljedica predstojećih e, izbora. Naime, ponekad e, se previše trudimo da se dopadnemo biračima, da ih pridobijemo i spremni smo zapravo izdati načela kao što su jednakost i ljudska prava. Još jedanput e, stajalište Europske komisije i Agencije za temeljna prava mora biti i formalne prirode kako se ne bi dopustilo da uzmaknemo u odnosu na ono što je već postignuto. Hvala, gospodine Kazak. I sada imam dvije, dvoje kolega iz Malte. Najprije e, kolegica Butig. Hvala. Hvala. E, vrlo sam e, privilegirana što imam priliku čuti kolege iz država članica Mislim da govorimo o problemu koji postoji u velikom broju država članica. Naravno, svatko govori o tome iz vlastite perspektive. Na temelju onoga što sam danas čula, htjela bih izdvojiti tri pitanja. Kao prvo, smatram da je bitno da na ovim temama surađujemo. Ljudska prava i povreda istih posebno u odnosu na pitanja migracija, nije problem e, samo nekoliko država članica, to je problem čitave Europske unije. I ne mislim da su problem ljudi, e, mislim da trebamo dobro razumjeti problematiku, dakle pitanje je na koji način dolazi do interakcije pojedinih zajednica različitih kultura, a iskustva su različita od jedne zemlje do druge. Moramo na tome raditi zajednički. Čuli smo već za pitanje umrežavanja. Potrebno je također da se umrežimo i da imamo suradnju sa nevladinim udrugama. One su vrlo aktivne i uistinu imaju izravni kontakt sa ljudima e, koji su obuhvaćeni tim problemom. Osim toga e, moramo raditi imati bližu suradnju sa građanima koji su morali napustiti svoju zemlju iz nekih valjanih razloga. Ne trebamo na njih gledati kao na izvor problema, jer pritom zaboravljamo da su to ljudi koji isto tako mogu biti i izvor za rješenje koje tražimo. Njima su poznati problemi e, zemlje iz koje dolaze i mogu nam pomoći da shvatimo e, kakva je situacija i da surađujemo sa njihovim zemljama. Na taj način oni možda ne bi morali napustiti vlastitu zemlju. Možda je to samo jedan san, ali ako želimo biti vjerodostojni, morat ćemo raditi u smjeru onoga što smo danas ovdje rekli. Dakle, moramo raditi na temelju vrijednosti, na temelju solidarnosti i smatram da možemo svi poduzeti nešto pojedinačno. Možemo postići nekakav barem mali pomak. Ja sam e, u parlamentu predstavila jedan prijedlog zakona u korist e, rješavanja pitanja diskriminacije LGBT osoba. Dakle, to je takav jedan mali pomak koji može zapravo dovesti do e, značajnijih promjena. E, spomenuli smo Maltu, Italiju i Grčku, ali htjela bih ponoviti, to nije samo naš problem. Mi ovdje govorimo o nečemu e, što trebamo zajednički riješiti jer u protivnom će problem narasti, a zajedničkim snagama možemo pronaći rješenje. U to uopće ne sumnjam. Hvala. E, sada e, gospođa Faruđa. Jina Marlin Faruđa, u kol min Malta. Zovem se Marlin Feruđa i također sam zastupnica u Malteškom parlamentu. Slažem se E, sa onim što je rekla kolegica i htjela bih vas sve podsjetiti da Malta, s obzirom da je tako mala zemlja i nema mnogo resursa, a imamo mnogoljudnu zemlju, dakle veliku gustoću stanovništva. Prema tome imamo vrlo specifične potrebe i kada smo iskazali koje su to naše specifične potrebe koje treba hitno ispuniti. Dakle, htjela bih reći da se mi uvijek trudimo prihvatiti one kojima je pomoć potrebna. Međutim, istovremeno mi više ne možemo izdržati taj pritisak i uistinu je šteta što Sjedinjene što su nam na kraju Sjedinjene američke države morale priteći u pomoć da nas rasterete, a to nije učinila Europska unija. Pokušavam zamisliti kakav to dojam ostavlja na druge zemlje u svijetu kada vide da e, države članice Europske unije dobivaju veću pomoć od države koja je izvan Europske unije od ostalih članica unije. Ne mislim da to baš daje dobar dojam o Europskoj uniji izvan europskog kontinenta. Mi zapravo ostavljamo dojam da si nismo spremni međusobno pomoći, da ne govorimo svi istim glasom i da se načela Europske unije ne poštuju niti unutar Europske unije od strane njezinih država članica. Htjela bih ponoviti da smo mi i dalje spremni prihvatiti ljude u onoj mjeri u kojoj je to moguće. Međutim, treba nam e, pomoć drugih država članica. Mi smo svjesni činjenice da i druge države članice imaju problema s imigracijom i mi želimo preuzeti svoj dio odgovornosti, ali bismo htjeli da nam i drugi pomognu u tome. Htjela bih vas podsjetiti da e, ti izbjeglice, nezakoniti imigranti pokušavaju pobjeći od e, vrlo teške situacije u njihovoj zemlji. A situacija je teška zbog e, čitavog niza zlouporaba kojima su doprinjele neke države članice Europske unije. Smatram da se trebamo zapitati u Europskoj uniji da li uistinu poduzimamo sve što možemo i sve što je potrebno kako bismo pomogli tim afričkim zemljama, a velik broj imigranata dolazi u Europu upravo iz tih zemalja. Da li mi radimo sve što možemo ili e, smo se previše opustili zato što im dajemo financijsku pomoć. E, isto tako znamo da novac ne dođe uvijek do onih kojima je najpotrebniji. Htjela bih se pridružiti ostalim zemljama e, koje se nalaze u istoj situaciji što se tiče problema s nezakonitom imigracijom. I htjela bih također reći da dugoročno e, se moramo uhvatiti u koštac sa problemom u samoj srži tog problema i moramo pronaći rješenje koje će dovesti do najadekvatnijih rezultata. Na taj način ćemo postići veću razinu dostojanstva za te ljude i pomoći ćemo zemljama e, u kojima je situacija trenutno vrlo loša. Hvala. E, moram samo napomenuti da smo u parlamentu i prije stanke, ljetne stanke imali raspravu gdje smo razgovarali o tome kako bismo mogli obvezati države članice da prihvate veći broj izbjeglica i imigranata kao u, na primjer, Grčkoj, Italiji, Malti, Španjolskoj, Francuskoj. Nažalost, većina zastupnika nije glasovala za to da to ne bude samo dobrovoljna gesta, nego i da to bude pravno obvezujuće. Prema tome morat ćemo nastaviti na tome raditi. U našem odboru za vanjske poslove bilo je nekoliko javnih rasprava o tome na koji način možemo razgovarati sa zemljama na području Magreba, jer e, tamo isto tako vidimo da e, neki ljudi dolaze zbog rata, e, na primjer u Iraku ili Afričkom rogu ili u subsaharskoj Africi i onda naprosto E, zapnu tamo zato što mi blokiramo granice. I u većini tih zemalja ne postoji postupak za davanje azila i zapravo je pitanje kakva je onda sudbina tih ljudi. E, ja mogu vidjeti kakva je situacija u mom odboru, u odboru za vanjske poslove i u odboru Libe. U svakom slučaju mogu vam reći da mi o tome redovno razgovaramo. Mi smo u kontaktu sa građanima kod kuće i oni e, ne žele da na tisuće ljudi strada svake godine na našim vanjskim granicama. Prema tome moramo iznaći neko političko rješenje za to. Čini mi se da smo sada završili sa popisom govornika iz nacionalnih parlamenata. Ako želite uzeti riječ, molim vas da mi to, da mi to kažete. I sada ću dati riječ mreži nevladinih udruga za ljudska prava. Kolegica Mila Šjute je već spomenula tu mrežu i rekla je da vas vijeće e, poziva da im pomognete u njihovom radu, da bi njihov rad bio konzistentniji. Nikola Biga u ime e, mreže će sada uzeti riječ. Izvolite. Thank you, uh, Hvala vam, uh, predsjedateljice, što ste mi dali mogućnost da nešto kažem. Ja sam ravnatelj Amnesty Internationala, ali kao što je rečeno ovdje predstavljam uh, mrežu za ljudska prava i demokraciju. To je mreža koju je već spomenula gospođa Milja Šute. Mi se uglavnom bavimo vanjskim odnosima, ali od nedavno se bavimo isto tako i konzistentnošću između unutarnje vanjske politike. Velik broj nevladinih udruga, e, kao i Agencije za temeljna prava, dokumentiraju, evidentiraju e, sustavna kršenja ljudskih prava u državama članicama. Što se tiče vanjskih odnosa, Europska unija je još uvijek daleko od e, želje barunice Ashton, takozvane dakle te srebrne niti koje ona spomenula. Europska komisija ima strategiju za provedbu povelje, ali to nije u potpunosti provedeno u djelo. Oprostite, možete li molim vas biti malo tiši jer se teško možemo čuti. Izvolite. Europska komisija ima strategiju za provedbu povelje, ali ona nije u potpunosti razrađena niti u potpunosti primijenjena. Postupak e, protiv povrede prava država članice nešto što se razmatra, ali Europska komisija nije spremna to temeljiti na povredi ljudskih prava. Odluke su vrlo često netransparentne i često se prihvaćaju kozmetičke promjene. E, godišnje izvješće komisije o povelji e, nije u skladu sa evidencijom o povredama ljudskih prava u državama članicama. Europski parlament je bio nešto malo više govorio o tome i imao je važnu ulogu u vršenju nadzora e, nad zakonodavstvom i zaštitom ljudskih prava kao što je primjerice Mađarska i pitanje e, izručenja cije. Međutim, e, to isto tako ovisi o politici, tako da je nedavno E, sastavljen izvješće o ljudskim pravima u parlamentu na 41 stranici da se kritički nije osvrnulo niti na jednu državu članicu. E, vjerojatno je najviše razočaravajuće reakcija vijeća. Što se tiče ozbiljnih prijetnji vrijednostima Europske unije, reakcija vijeća je obično bila samo tišina. Međutim, e, prošlog lipnja, i to je vrlo pozitivno, zaključci vijeća pozivaju na provođenje rasprave o potrebi e, za rješavanjem pitanja ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Međutim, predsjednik Barozo, kada je govorio o stanju Uniji, ništa nije rekao u smislu na te apele. U tom kontekstu još je važnije da Europski parlament zajedno s nacionalnim parlamentima nastavi aktivno promicati potrebu za ambicioznim i konsistentnijom politikom u području ljudskih prava te da se Europskoj uniji da vizija i konkretni prijedlozi. To je vrlo snažan apel Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima da nam daju podršku. Europska unija već ima instrumente za zaštitu ljudskih prava unutar Europske unije. Dakle, riječ je o tome da e, se izrade dokumenti u skladu sa okvirnom strategijom i akcijskim planom jasna obveza svih država članica, komisije i parlamenta da e, se izradi provediv e, provediva okvirna strategija i akcijski plan. Mi vjerujemo da ništa manje od toga neće dovesti do pomaka. Osim e, izrade okvirne strategije, čitav niz aktivnosti se može konkretno provesti već sada. Kao prvo, FREMP mora imati ambiciozni mandat i proširiti opseg rada. Postoji potreba za učinkovitom reakcijom vijeća na e, izvješća Europskog parlamenta. Želimo vas ohrabriti da ojačate interakciju sa Vijećem Europom, odborom Libe i nevladinim udrugama jer je to samo nešto što se događa povremeno i primjećujem da je na popisu, uzvornika na popisu uzvanika nisu bile nevladine udruge, tako da bi bilo drago da se to promijeni. Zatim jasan plan Europske komisije o svim mogućnostima za pokretanje postupka za povredu prava, e, primjenu prava Europske unije i obveze da se to poduzima dok se ne poduzmu konkretne mjere u svrhu rješavanja pitanja povrede ljudskih prava. Treće, novo priopćenje o članku 7. i bolja strategija o učinkovitoj primjeni povelje, što, bi nam omogućilo e, da možemo pratiti provedbu članka drugog. Smatramo da Europski parlament mora izniti konkretne preporuke državama članicama u kojima bi se tematska područja e, također uočila što se tiče povrede ljudskih prava. I na kraju želimo sve potaknuti da se Agencija za temeljna prava da snažniji mandat za sva kršenja ljudskih prava u svim područjima koje obuhvaća europsko pravo i da se posebno spomenu članci 2 i 7. Ovo nije mala zadaća, ali smatramo da se može odraditi. Instrumenti su tu, a ostaje pitanje vizije i volje. Europska unija je postigla mnogo toga, ima vanjsku strategiju za ljudska prava i akcijski plan i ja sam u potpunosti uvjeren da će biti uspješna i u internoj strategiji za zaštitu ljudskog prava. Hvala. Thank you. Nikola Beger. Hvala vam, Nikola Beger. Vi ste se svima nama obratili, parlamentu i Frempu. No, gospođa Mila šute mora otići na avion, tako da ću prvo njoj predati riječ e, kako biste odgovorili i zatim možemo nastaviti. Hvala vam na ovim sugestijama, na kritičnim e, primjedbama. Kao što znate, ja sam to već i čula. Raspravu koju predviđamo za 21. studenog je prvi korak u našim razmišljenjima o tome kako trebamo dalje razviti naše metode Dakle, to je prvi korak e, s kojim se FREMP otvara i očekujem da će se FREMP postepeno otvarati. Dakle, ne mogu obećati da ćemo odmah pozvati predstavnike civilnog društva, no zabilježila sam ono što ste rekli i e, zasigurno ću prenijeti poruku našim kolegama unutar radne skupine FREMP. Mi u FREMP-u razmišljamo na način da želimo razviti učinkovit način suradnje sa vanjskim akterima. Veličina civilnog društva i velik broj uključenih aktera je nešto što moramo uvijek imati na umu. Dakle, <laughs> ja vjerujem da ovo nije jako zadovoljavajući odgovor koji ste danas čuli, ali eto, hvala vam. Hvala. Hvala vama što ste došli k nama na raspravu. Ako se ne varam, vraćate se u Vilnius, je tako? Kao i u, na sjednici prije podne imamo s nama predstavnike iz Europske mreže, e, institucija za ljudska prava. Možda biste i vi htjeli osvrnuti na ovo što je rečeno. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Vanjska dimenzija slobode, pravde i sigurnosti je vrlo opsežno i složeno područje i e, naravno ja neću moći pokriti sve teme, stoga ću se usredotočiti samo na pet područja koje ja smatram iznimno važnima. Kao prvo, 2012. smo imali strateški okvir i akcijski plan. Oni su nedovršeni. Usredotočuju se samo na nekoliko tema i na određena područja, kao što je to slučaj i sa godišnjim izvješćem iz 2013. godine koji je još i tanje i koji zapravo spominje samo trgovinu ljudima. Nadam se da će Europska unija u idućih nekoliko godina usvojiti sveobuhvatniju strategiju koja neće pokrivati samo readmisiju, već i još i relevantnije pitanja veznih uz ljudska prava. Nadam se da će strategija također isto uključivati jasne ciljeve, jasne vremenske rokove, za provedbu, kao što je to spomenula i zastupnica iz Rumunjske. E, I e, neki način kako bi se napori Europske unije mogli mjeriti, kako bismo imali što veći, veću razinu transparentnosti i odgovornosti Europske unije. Kao drugo, Ključno pitanje je također i e, činjenica da sve vlade i države članice moraju se moraju u razne razgovore na multilateralnim forumima uključiti i ovaj aspekt e, pitanja ljudskih prava kako bismo postigli najveću moguću sinergiju i učinak na terenu. Globalni izazovi ljudski, ljudska, za ljudska prava moramo ozbiljno shvatiti i moramo imati pametnu strategiju provedbe e, na koji način to želimo učiniti diljem svijeta. Europska unija može vršiti velik utjecaj ukoliko to želi. Kada govorimo o pametnom pristupu za ljudska prava, onda naravno to znači da možemo imati manje pametan pristup razvoju ljudskih prava. Ja vjerujem da tako što se uključivamo u strategiju ljudskih prava, e, smo odgovorni kao Europska unija da na određen način planiramo napred, analiziramo našu strategiju, a to donosi sa sobom veliku količinu odgovornosti i polaganja računa kako bismo se obračunali sa onim temama ljudskih prava e, do kojih nam je posebice bitno u području borbe i zaštite ljudskih prava. Ne mogu svi napraviti sve i stoga se moramo zatočiti na ono što želimo i moramo na odgovoran način donijeti tu odluku. Možemo se nadati da će EU imati pravni temelj za strateški okvir no mislim da bi trebali imati još ciljane i preciznije prioritete. Četvrto, spomenuo sam činjenicu da nemamo potpuno neovisne institucije, nacionalne institucije za ljudska prava u državama članicama i da se to ne slaže sa političkim angažmanom u borbi zaštite ljudskih prava. Mislim da su nacionalne institucije za ljudska prava nešto što može odigrati važnu ulogu u vanjskoj dimenziji Europske unije i u politikama. E, neki od njih su se već uključili e, i na međunarodnoj sceni u području izgrađivanja kapaciteta i drugo. I mi smo partneri sa drugim globalnim institucijama. Imamo globalnu instituciju nacionalnih institucija za ljudska prava koju se zove e, Odbor za nacionalnu koordinaciju a Danski institut je e, bio prethodni predsjedavatelj e, upravo tog odbora. Ta mreža uključuje nacionalne institucije u Africi, u Aziji, na Pacifiku, na području Sjeverne i Južne Amerike i oni su na vrlo dobrom položaju, imaju vrlo, dobro, vrlo dobro opremljeni kako bi zatražili od svojih vlada da E, postupe odgovorno, a isto tako mogu i promatrati i procjenjivati strategije veznih ljudska prava u pojedinim zemljama. No i dalje su nam potrebne potpuno neovisne nacionalne institucije za ljudska prava. U mnogim zemljama moramo i jačati onim, one koje već postoje, ali mnoge nisu nezavisne, mnogima manjkaju kapaciteti, manjkaju sredstva kako bi stvarno radili iskoristili svoj potpun potencijal. Na kraju krajeva, kao što je već nekoliko puta rečeno, i ja smatram da je potrebno krenuti u smjeru nezavisne revizije europskog zakonodavstva u dogledno vrijeme. Već je naglašeno da postoji mogućnost to učiniti putem Agencije Europske unije za temeljna prava. Mislim da je to mogućnost koju treba još nadalje istražiti. U mom izlaganju sam e, ću dodati sada još dvije preporuke uz one koje sam već prije naveo. Pozivam vas sve da ozbiljno razmotrite opseg primjere koji je vrlo ograničen ovog strateškog okvira i akcijskog plana kao i odsudstvo ciljanih prioriteta Europske unije. Također preporučam da Europska unija stavi naglasak na uspostavljanje i ojačanje nacionalnih institucija za ljudska prava, ne samo u državama članicama Europske unije, već i u statku Europe, u Africi, u Aziji, na Pacifiku i na području Sjeverne i Južne Amerike. Učinkovit rad e, potpuno nezavisnih nacionalnih institucija za ljudska prava bi trebao biti kamen temeljac u e, politikama Eh, vezanih uz ljudskih prava Europske unije, kako u unutarnjoj, kako i u vanjskoj politici eh, i oni mogu eh, doprinjeti u značajnoj mjeri slobodi, pravdi i sigurnosti. Hvala vam na pažnji. Hvala gospodin Kristofesen na vašim detaljnim preporukama. A sad imam tu gospodina Đupisa, on je potpredsjednik našeg pododbora za ljudska prava. On e, surađuje u velikoj mjeri u okviru politika veznih uz istočno partnerstvo sa nacionalnim institucijama za ljudska prava. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavateljice. Nastavit ću na poljskom ako mi dopustite. E, ja s dužim zainteresovanjem e, tego Ja sam s velikim zanimanjem pratio dosadašnju raspravu i e, ono što je prethodni govornik e, upravo naznačio, ja smatram da je on e, kao zastupnik udruge civilnog društva dobro naglasio upravo ono što mi pokušavamo ostvariti unutar Europske unije. Odnos između Europske unije i trećih zemalja pritom igra iznimno važnu ulogu. Pokušao sam naš pododbor za ljudska prava uključiti, zainteresirati zapravo za to kakvu ulogu imaju nacionalna tijela, nacionalne institucije u, ovom području, prije svega uzeći u obzir naše partnerstvo sa susjednim zemljama. Pritom e, bih vam dao jedan primjer koji se tiče suradnje sa pravobraniteljima u našim susjednim zemljama. Postoji inicijativa koja se temelji na prijedlogu poljskog pravobranitelja i isto tako na suradnju sa francuskim pravobraniteljem. Pritom e, se pokušalo pokazati ne samo ono što mi možemo i trebamo pomijeniti u našem odnosu sa našim susjednim e, državama, našim partnerstvima, već smo pokušali pokazati kako Poljska unutar ovih svih političkih promjena pokušava odgovoriti na pitanja vezana uz e, zaštitu ljudskih prava. Pokušali smo ne samo organizirati e, konferencije, sjednice, već i poduzeti e, vrlo konkretna razmjena mišljenja gdje smo pokušali ustvrditi kako zapravo u tom cijelom procesu možemo u Poljskoj konkretno naći rješenja za ta pitanja. Na primjer, pitanje e, položaja žena u e, zatvorima u Poljskoj, no isto tako smo pokušavali pokazati kako, na primjer, naš eh, pravni sustav možemo promijeniti, naš eh, sustav eh, koji se tiče radnog prava, kako se možemo boriti protiv diskriminacije u radnom okruženju, ali i inače. A osim toga smo pokušali naći primjere kako, na primjer, možemo djecu, mlade, podržavati i možemo reći da smo imali vrlo velik interes i da smo imali vrlo živahne rasprave Predstavnici pojedinih e, zemalja i naših partnera su također ukazali na to da i oni imaju slične poteškoće, a to je doprinio naravno do, do toga da je ta razmjena mišljenja bila vrlo plodonosna. Naravno nisu svi e, imali mogućnost prisustovati toj konferenciji i stoga nisu svi mogli stvarno se izjasniti u okviru tog partnerstva, no Unatoč tome mislim da je važno reći da su nacionalne organizacije koje se, koje se bave ljudskim pravima upravo one organizacije koje imaju širok spektar znanja. Naravno, tu imamo i dobre i loše primjere, imamo dobre iskustva, loše iskustva, ali putem razmjene mišljenja možemo naći najbolji put ka ostvarenju e, ciljeva za one zemlje koji se nalaze u postupku tranzicije. Dakle, kako, kako možemo e, pratiti taj put tranzicije, kako možemo paralelno s tim i boriti se za očuvanje ljudskih prava. Često je isto tako i e, slučaj da imamo poteškoće s provedbom. Imamo i određenu zadršku prema Europskoj uniji zato što se to sve svača na taj način da Europska unija pokušava nametnuti e, određena rješenja. No to e, dakako nije cilj. Prije svega moramo e, se zapitati e, kako možemo ljudska prava povezati i sa nekim drugim kulturnim izazovima. Isto tako smo u okviru našeg pododbora pokušali imati na umu i sljedeće pitanje – to je pitanje s kojim se upravo i sad bavimo, a radi se o socijalnoj odgovornosti poduzeća. To je pitanje s kojim se bave sve države članice Europske unije, pa i Ujedinjeni narodi. I e, to bi dakako i trebalo biti tako. Naravno, to izgleda vrlo različito u pojedinim državama. E, Naprimjer imamo veliku razliku skandinavskih država naspram drugih država i e, upravo zbog toga su nam iskustva iz tih zemalja toliko važna. Ja sam uvjeren da je ovo problematika koja ne zanima samo naše partnere u Europi, već i druge. Prije nekog vremena smo s gospođom Gomeš E, otišli u posjet Pakistanu. Tamo smo, na primjer, postavili pitanje e, dječjeg rada. Naravno, imamo trgovinsku razmjenu sa mnogim zemljama diljem svijeta u kojima djeca rade i to je jedan od problema. Tamo se djeca iskorištavaju, a ta roba se zatim izvozi u Europsku uniju. Naravno, svi se sjećamo e, slučaju e, urušavanja e, tvornice u Bangladešu gdje su radni uvjeti stvarno bili skandalozni. To je dovelo do toga da smo svi sada evo bili svjedoci upravo e, tih strašnih događaja. Dakle, na mnogim područjima ljudskih prava imamo priliku naći se na jednoj zajedničkoj razini, doći do zajedničkog stava i mislim da je socijalna odgovornost poduzeća što se tiče rada žena, rada djece i svih tih povezanih pitanja, da je to nešto što će e, imati sve veću ulogu. I mislim da je stoga ova inicijativa vrlo bitna i mislim da je stoga isto tako bitna uska suradnja na ovom području. Hvala vam. Predajem riječ e, ponovo e, Motinu Kjerumu koji može nam odgovoriti na neka od ovih izjava i primjedaba. Hvala vam, gospođo predsjedavateljice. Da, mislim da mi nisu pučena dakle, izravno neka pitanja, no e, odgovorit ću na neke komentare. Kao prvo, gospođa e, iz Rumunske je postavila pitanje e, nacionalnih strategija ljudskih prava i kako e, bi se moglo e, podržati, pomoći njima da ih se lakše provedu i da su stvari veća interakcija između država članica. I tu bih samo naveo jedan primjer nečega što se upravo odvija, a što se tiče priopćenja vezanih uz e, komisiju iz 2011. godinu, a tiče se pitanja Roma. Upravo se tada e, pokrenula inicijativa za integraciju, za strategiju integracije romske manjine. I e, naša agencija je tada bila zamoljena da podržava države članice ne samo u izradi te strategije, to su same države članice obavile u suradnji s komisijom, već prije svega, dakle ovaj nastavni dio nakon donošenja strategija, način kako možemo nadzirati provedbu tih strategija, kakvi pokazatelji se mogu koristiti na nacionalnim razinama kako bismo vidjeli u kojem su se opsegu e, te politike, to zakonodavstvo, te posebne akcije e, financiranja na kraju krajeva i e, provele kakav su oni učinak imali, prije svega što se tiče ove ranive skupine. Takva jedna vježba i mi to naravno pratimo jer smo dio toga, u ovom trenutku e, je uključeno 11 zemalja u tu, taj projekt, uključujući i vašu zemlju Rumunsku, ali dakako mi pokušavamo naučiti e, šire e, lekcije zaključke o tome, dakle što može naša agencija učiniti u suradnji sa drugim akterima, kako se odvija ta razmjena između država članica na temelju ove važne teme inkluzije pripadnika romske manjine. Dakle, ja, sam, ja se u potpunosti slažem s tom interakcijom. Kada posjetim, na primjer, jednu državu članicu, kada se sastanem sa predstavnicima, službenicima iz Ministarstva obrazovanja i kada mi oni kažu s kojim su sve poteškoćama suočeni, te ih ja zatim pitam pa zašto se ne obratite vašim kolegama u drugim državama članicama gdje znamo da postoje slični izazovi, ali to se ne događa uvijek i postoji određen e, napredak koji možemo ostvariti tu, a naravno e, uvijek se kaže da imamo ograničena sredstva, no možemo ostvariti napredak ne samo što se tiče ovog pitanja romske manjine, nego i što se tiče drugih izazova na području prava koje vidimo unutar Europe. Zatim gospođa Mulić iz Hrvatske je spomenula pitanje suradnje između pojedinih institucija, spomenuli ste također i pitanje vezano uz Vijeće Europe i ja bih rekao da ovih proteklih nekoliko godina je interakcija dosta poboljšana dakle, između E, agencije, prije svega Europska unija za temna prava i Vijeće Europe, ali i općenito Europska unije i Vijeće Europe. E, naravno, treba reći da je Vijeće Europe bilo pomalno nervozno kada je uspostavljena agencija za ljudska prava. Smatralo se da ćemo im, da ćemo e, im oteti jedan dio teritorija. Odvijale su se mnoge rasprave, a tijekom tih rasprava smo vidjeli da postoje dakle preklapanja između institucija. Ja nisam zapravo nikad svačao tu raspravu oko preklapanja, no dakako postoje mnogi izazovi, mnoge teme, postoji ih više nego što ih mi možemo za sada riješiti. Stoga e, naravno da je lakše da svaka institucija sjedi u svom kutu i da svaka radi svoju stvar. E, no, e, i institut i dakle Vijeće Europe u Strasburgu i naša agencija u Beču, e, za nas je pravi izazov znači komplementarna područja. Imamo e, kontrolne mehanizme, e, a mi možemo detaljnije pogledati u neke teme dok dakle Vijeće Europe ima ove mehanizme nadzora i praćenja i onda možemo stvarno učiniti korak dalje. Samo da vam dam jedan nedavni primjer suradnje. Vijeće Europe je, a to je dobro poznato, prije nešto više od godinu dana usvojilo e, konvenciju iz Istanbula e, o nasilju nad ženama. Izuzetno važna konvencija na koje se sad čeka ratifikacija od strane država članica. Mi smo proveli jednu anketu, najopširniju anketu u Europi ikad, u kojem smo ispitali više od 40.000 žena u svim državama članicama, gdje smo imali susrete licem u lice, gdje smo razgovarali o njihovim iskustvima iz djetinstva, iskustvima koje imaju sa e, stalkerima, sa nasiljem s kojim su se suočili i dobili smo izuzetne informacije iz njihovih iskustva. To je prva komparativna anketa koja je ikad napravljena u Europi. Znamo da postoje nacionalna anketa, ali je to ovo je bilo na europskoj razini. I očekujemo da će nam ti podaci doista pomoći, da će pomoći Vijeću Europe e, koji se zalaže za ratifikaciju te konvencije da će naravno moći pomoći državama članicama u trenutku kada će se krenuti u provedbu konvencije, dakle koja su te bolne točke, e, kako se mogu iskoristiti ovi podaci koje imamo svim 28 državama članicama. Samo da vam ilustriram i da vam kažem kako izgleda ovaj krajolik sada. Još jedan primjer je interakcija između agencija. Imamo suradnje, na primjer, sa agencijom u Štokholmu koja se tiče kontrole bolesti. Dakle, kakva je tu povezanost? E, mnogi nas pitaju. U našem izvješću se upravo vidi da ilegalni imigranti, Romi i druge skupine imaju poteškoće pristupu zdravstvenoj njezi radi diskriminacije, manjka znanja i tako dalje. No na kraju krajeva sve se svodi na to da je to Isto tako i pitanje kontrole bolesti, jer ranjive skupine, marginalne skupine nemaju jednak pristup znanstvenoj njezi kao ostali u našem društvu i tu onda imamo to pitanje bolesti. Također u jednoj državi članici smo proveli zajedničku misiju, imali smo zajedničko izvješće, zato što je Agencija za e, kontrolu bolesti isto tako vidjela da postoje i velike poteškoće sudskim pravima, posebice za tu jednu e, državu. Naravno, e, jasno je da usko surađujemo sa Frontexom, sa Europolom i sa drugim agencijama veznih uz pravosuđe. I upravo smo sada ustanovili jednu radnu skupinu Europol, CEPOL i Eurojust što se tiče pitanja zločina iz mržnje. Što mogu europske agencije zajedno u suradnji postići i što nam mogu njihova iskustva reći o trenutnoj situaciji i o mogućim e, rješenjima za budućnost. Dakle, malo sam to sada naglasio jer smatram da je to vrlo zanimljiv razvoj koji se trenutno događa u proteklih e, 15 godina, 10-15 godina, o toj ojačanoj suradnji između pojedinih aktera na području ljudskih prava. E, dakle, mi smo ti koji zapravo činimo krajolik vezanih ljudska prava danas. Ovdje ću se zadržati i hvala vam gospođo predstavateljice. Hvala lijepa. A mislim da ovime zapravo dolazimo do završetka sastanka. Jesam li možda previdjela nekoga tko je želio uzeti riječ? Nisam? A onda u tom slučaju želim samo zaključiti ovaj sastanak. Hvala vam lijepa što ste bili s nama, hvala vam što ste iznijeli čitav niz zanimljivih ideja o tome što možemo učiniti, kako možemo učiniti više. Ja se nadam da ste i informacije koje ste dobili od nas e, poslušali sa zanimanjem, da ste saznali više o strateškom okviru Europske unije i akcijskom planu, e, posebice o glavnim pitanjima od e, predstavnika, posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava. Naša E, osnovna zadaća danas, naša namjera danas bila je skrenuti vam pozornost na to da postoji strateški okvir, da imamo akcijski plan i željeli bismo da vidite kako vi na nacionalnoj razini možete taj paket mjera za zaštitu ljudskih prava povezati sa svojim radom te na koji način možete uspostaviti vezu između vaše vlade i onoga što postoji na europskoj razini. Hvala vam lijepa. S nama su naravno i tajnici naših odbora i ja pretpostavljam da ćemo nastaviti s organiziranjem sastanaka e, onih koji se bave pitanjima ljudskih prava. Kao što znate, čekaju nas izbori sljedeće godine u Svibnju. S nama su ovdje možda drugi kolege od onih koji će biti kasnije s nama, ali prije smo imali sličnu situaciju. E, uvijek i prethodnih godina kao i sada smatrali smo da je vrlo korisno pozvati vas da međusobno razmijenimo informacije. I sada dajem riječ kolegi za završne napomene. Hvala, gospođo Loh Biler, zahvaljujem ravnatelju Agencije za temeljna prava i zahvaljujem gospođi Mila Šuto na njezinom izlaganju. Drago mi je što su se svi sudionici uključili u raspravu, drago mi je što smo čuli toliko zanimljivih ideja. Mislim da se može zaključiti da kao prvo je klauzula temeljnih prava klauzula koja će i ostati tu gdje jest, da je zapravo oformljivanje prostora slobode, sigurnosti i pravde bilo opravdano i da je petogodišnji program zaista bio razvijen tako da omogućuje ostvarivanje ambicija u ovom vrlo važnom poglavlju ugovora iz Lisabona. Činjenica je da su te riječi koje su u člancima i odredbama tog poglavlja ugovora iz Lisabona riječi i odredbe koje imaju značenje. Zato što one ne samo da određuju zakonodavstvo koje će se usvajati u Briselu, već istovremeno znače da uspijevamo održati interparlamentarni i interinstitucionalni ciklus suradnje koji uključuje nas kao Europski parlament i vas kao predstavnike nacionalnih parlamenta. Mi zaista moramo surađivati kako bismo proveli strategiju vezanu uz zaštitu temeljnih prava. Kako bismo osigurali donošenje zakona E, to je izuzetno važno za pitanja azila, zaštitu e, fizičkih osoba, zaštitu vanjskih granica Europske unije, ali isto tako je vrlo važno za e, uspostavljanje kaznenog propisa na razini Europske unije. Mi prvi puta radimo na jednom takvom pitanju unutar naše mreže za pravosudnu suradnju. Drugim riječima, to pokazuje da smo mi jedna zajednica, zakonodavna zajednica koja dijeli odgovornost, stvarna e, zajednica europskih vrijednosti. To je nešto što bi trebalo nametati obvezu određenog ponašanja prema trećim stranama. Kad pregovaramo o bilo kakvim ugovorima trebali bismo imati na umu tu klauzu o temeljnim pravima, ne samo kad govorimo o e, političkim e, sporazumima, već isto tako i financijskim, e, diplomatskim, gospodarskim i tako dalje. Ako kriteriji zaštite temeljnih prava nisu ispoštovani, ti ugovori ne bi trebali biti finalizirani. A kada ih se potpiše, trebali bismo imati na umu da je izuzetno važno ispoštovati klauzulu o temeljnim pravima i to je nešto što bi trebalo za sobom e, povlačiti i određene posljedice. E, klauzula o zaštiti ljudskih prava mora biti u uvijek i u svakom trenutku, u svakom koraku sastavnim dijelom koraka koje poduzimaju naše države članice. E, to je pitanje koje možda i osjetljive naravi ovdje u ovom trenutku u Europskom parlamentu. To je pitanje koje može utjecati na našu vjerodostojnost u e, pregovorima s trećim stranama, uključujući treće strane koje imaju vrlo visok ugled kada se radi o temeljnim pravima i zaštiti ljudskih prava. Druga stvar koju želim reći jest da se radi o otvorenom procesu koji je stalno u tijeku, koji niti u jednom trenutku e, ne završava. To znači da ne možemo više uzimati prava zdravo za gotovo. Ne možemo više uzimati ljudska prava za gotovo, zdravo za gotovo. Ne u Europskoj uniji, a isto tako ne i u odnosima s trećim stranama nije jednostavno. Nećemo reći, gledajte, svi smo demokracije, svi imamo u našem ustavu odredbu koja se odnosi na ljudska prava i to je to. To znači da ljudska prava uzimamo zdravo za gotovo. Mi imamo određenu reputaciju poštovanja ljudskih prava naših građana, imamo reputaciju demokracija i kada potpisujemo ugovore, moramo paziti na te stvari. Ne smijemo se postaviti i reći pa tako dugo dok postoji ugovor u koji potpisujemo s nekom trećom stranom klauzula o zaštiti ljudskih prava, to je to. Dalje se više ne moramo brinuti. Ne, moramo zaista živjeti u skladu sa normama koje smo si propisali. Moramo izvršiti naše obveze, obveze koje smo preuzeli i izgradili i insistiram na tome, želim to naglasiti, u jednom suradničkom odnosu. To je rezultat suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i ta se suradnja treba nastaviti kako bismo bili sigurni da su sva ta pitanja i dalje relevantna u našem svakodnevnom radu. I upravo zato cijenimo toliko rad nevladenih udruga, svih organizacija civilnog društva i organizacija koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava. U ovih nekoliko dana Čuli smo čitav niz svjedočanstava o stalnom radu i organizacija civilnog društva i Agencije za temeljna prava, čuli smo od gospodina Kjeruma o njihovom radu. Hvala vam lijepa još jednom što ste sudjelovali u ovom prvom krugu razgovora i veselimo se e, drugom krugu koji bi trebao biti završni. E, u pet sati trebali bismo nastaviti sa završnim dijelom sastanka. Nisam siguran da su naši gosti već ovdje. Ako jesu, onda krećemo sa sljedećim radnim dijelom. Zahvaljujemo kolegama koji su dosad bili s nama. Sada pozdravljamo gospodina Jean-Pierre Kazarina koji je ravnatelj platforme za migraciju i razvoj Europskog sveučilišta u Firenci. On će biti naš prvi govornik. Pozdravljamo i želimo dobrodošlicu i gospođi Marini Šram. Dakle, pozdrav gospođi Marini Šram koja dolazi iz Međunarodne organizacije za migraciju. E, ona je stručnjakinja za pitanje migracije. Izvolite te gospođu Elen Supios David, koja je zadužena za povratak, readmisiju i djecu bez pratnje unutar Europskog vijeća za izbjeglice i prognanike. Izvolite, dobrodošli.